ako izvjestitelj još nešto želi reći, može, ali to izgleda nije slučaj. Dakle, prelazimo na glasanje. Tko je za amandman 104? 104. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 9. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 10. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 11 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 17. Tko je za? protiv suzdržan usvojeno. Kompromis 18 tko je za, protiv suzdržan usvojeno. Amandman 164 tko je za, protiv suzdržan usvojeno. 165 tko je za, protiv suzdržan usvojeno. 166 tko je za, protiv suzdržan usvojeno. 168 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, 169 za, protiv suzdržan, odbijeno. 170 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 19 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno. Prelazimo na eh, amandman 177 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 20 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 21 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 22 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Prelazimo na 160, 186 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 187 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 23 tko je za, protiv suzdržan usvojeno. Kompromis 24 tko je za, protiv suzdržan usvojeno. Amandman 210 tko je za, protiv suzdržan usvojeno. Kompromis 25 tko je za, protiv suzdržan usvojeno. Amandman 216 tko je za, protiv suzdržan odbijeno. Amandman 217 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 218 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 220 tko je za, 218 ćemo provjeriti elektronički. Zatvaram glasanje. 35 naprema 26 usvojeno. 220 koje je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 219 koje je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Kompromis 26 koje je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 226 koje je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 227 koje je za? protiv, suzdržan, usvojeno. 228 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Znao sam. 229 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 230 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 27 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 238. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 239. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Kompromis 28. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 246. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 247. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 248. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 249 koje je za, protiv, uh, usvojeno. 250 koje je za, pro, 249 koje je za, Znači sad ponovo 249. Zatvaram glasanje. 250. Ko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 251. Tko je za, protiv, suzdržan. To moramo provjeriti elektronički. Ne, odbijeno je. 252. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 253 i 254. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno 255 koje je za protiv suzdržan usvojeno 256 za protiv suzdržan usvojeno 257 za protiv suzdržan usvojeno 258 za protiv suzdržan odbijeno 259 koje je za protiv, suzdržan, usvojeno, 261 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno, 262 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 263 za, protiv, suzdržan, odbijeno. 265 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 266 tko je za, plus oralni amandman, e, usmeni amandman 267. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 268. Tko je, 270. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 273. Tko je za, protiv, suzdržan, izgleda da ima problema sa nekim prijevodom na neki jezik. Znači 273 je usvojeno, 275 koje je za, 276 koje je za, protiv e, usvojeno, kompromis 29 usvojeno, 277 i 82 e, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 281

Gospodin Tenok je izabrao krivoga. 281 za, protiv, suzdržan, odbijeno. 283 za, protiv, suzdržan, to nije jasno. Je, jasno je, usvojeno. Kompromis 30, ko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 291, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. tri Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 4. Za, protiv, suzdržan, usvojeno. pet Za, protiv, suzdržan, usvojeno. šest Za, protiv, suzdržan, usvojeno. sedam Za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis jedan Za, protiv, suzdržan, usvojeno. 9. Za, protiv suzdržan usvojeno kompromis 2 za protiv suzdržan usvojeno kompromis 3 za protiv suzdržan usvojeno amandman 18 koje je za protiv suzdržan usvojeno 19 koje je za protiv suzdržan usvojeno kompromis 4 koje je za protiv suzdržan usvojeno kompromis 5 za protiv suzdržan usvojeno amandman 31 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 32 za, protiv, suzdržan, provjera elektronički. Trideset dva. Zatvoram glasanje. odbijeno. Kompromis šest koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Četrdeset dva tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Četrdeset tri za, protiv, suzdržan, odbijeno. Četrdeset četiri za, pardon, četrdeset pet za, protiv, suzdržan, odbijeno, 46 za, protiv, suzdržan, usvojeno, 47 za, protiv, suzdržan, usvojeno, 48 za, protiv, suzdržan, usvojeno, kompromis 7 za, protiv, suzdržan, usvojeno, 50 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 51 za, protiv, suzdržan, odbijeno, 53 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 54 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 55 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 56 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 59 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 60 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 61 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 62 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 63 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 8 trenutak molim gospodine predsjedniče htio bih uložiti usmeni amandman e, konsultirao sam se sa izvjestiteljima u sjeni i mi predlažemo kao fusnotu kompromisu broj 8 da se imenuje e, političke zatvorenike u e, Bjelorusiji, sva ova imena koja govornik sada izgovara, dakle da ih se sve poimenice nabroji, kao fusnotu. Dakle, popis političkih zatvorenika sa imenima koje sam sada pročitao u redu. Hvala lijepa. Dakle, tko glasa za kompromis osam sa ovom fusnotom. Hvala lijepa. To je sad usvojeno. Sad prelazimo na amandman 74. Tko je za 74? Protiv, suzdržan, usvojeno. Sedamdeset šest tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 77 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 79 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 80 za, protiv, suzdržan, još jednom. 80 koje je za, protiv, suzdržan, protiv. Na ovaj način sam osigurao većinu, znači usvojeno. 81 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 82 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 83 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 84 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 85 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Prelazimo na amandman 90. koje je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 91 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 93 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 94 za, protiv, suzdržan, odbijeno. 95 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 96 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 97 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 98 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 99 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 100 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 101 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 102 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 103 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Uvodnja izjava 1 tko je za, usvojeno i tko je 2 e, za, protiv, suzdržan. To ćemo provjeriti elektronički. Znači sada ćemo elektronički glasati o cijeloj ovoj preporuci. Zatvaram glasanje. Čestitam gospodine Paleckis. colleague. Next item, the Sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće Pata de Copa Gallaghera o šestom eh, sastanku zajedničkog odbora u Islandu, u Reykjaviku i također prijedlog rezolucije o izvješću o napretku 2012. za Island i također o izgledima nakon izbora. Podsjećam vas da je rok za podnošenje amandmana 4.9.4. rujna, dakle 2013. godine u 12 sati. Odmah dajem riječ gospodinu Gallagheru. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala vam na ovoj prilici da se obratimo odboru AFET o ishodu našeg sastanka na Islandu koji se održao prošlog tjedna. Kao što vjerojatno svi znate, održali su se parlamentarni izbori na Islandu 27.4. i sada je na vlasti nova vlada koja je zamrznula pregovore sa Europskom unijom i izjavila da će se podvrći referendumu ponovno pokretanje pregovora. Dakle, kako je politička situacija na Islandu? Naš e, sastanak 27.6. E, mislim da je došao upravo vrijeme. Delegacija je također posjetila lokacije dvaju projekata i također sastala se sa predstavnicima različitih organizacija. A zahvaljujući ovom posjetu uspjeli smo steći bolji uvid e, u pristup islandske vlade pregovorima o pristupanju i također steći također bolji pregled o političkim strankama i također pregled civilnog društva. Dozvolite da okratko sažmem e, naš nalaz e, stranke koalicije, odnosno neovisna stranka i progresivna stranka su zadržale svoj stav protiv pristupanja Europskoj uniji nakon što su došle na vlast. Oprbene stranke su i dalje podijeljene po pitanjima članstva u Europskoj uniji, ali čini se da su za dovršenje pregovora o pristupanju. Opada podrška članstvu u Europskoj uniji zbog financijske i gospodarske krize u Europskoj uniji i također zbog eh, sporova sa Europskom, eh, sa Europskom unijom i također eh, oko sadržaj oko ribarstva opada potpora. Dakle, naša je sada namjera dati ocjenu napretka u Europskoj uniji i to će biti podneseno Islamskom parlamentu ove jesni najvjerojatnije. Također imamo i neka otvorena pitanja koja se odnose na pristup islamske vlade kada je riječ o pristupnim pregovorima. Rasprava unutar našega odbora je potvrdila da nedoumice koje i dalje ima premijer mogu dovesti do neodržavanja referenduma o pristupanju Europskoj uniji, no međutim to se ne čini vjerojatno da vlada koja je protivna pristupanju Europskoj uniji da bi bila spremna ponovno pokrenuti te pregovore čak i ako se izglasa za to. Također čini se da nova vlada želi nastaviti provoditi svoju odluku da zamrzne pristupne pregovore. Međutim, nije jasno što će se točno dogoditi sa provedbom IPA instrumenta. Nova vlada, rekao bih, je požurila najaviti da će staviti na čekanje sve projekte i to je pitanje koje je još na razmatranju. Međutim, takva odluka bi u svakom slučaju dovela do usporavanja napretka koji je do sada ostvaren. Island i dalje želi zadržati uske veze sa Europskom unijom na drugim područjima i također želi produbiti odnose na područjima od uzajamnog interesa, a također nova vlada posebice smatra Europsku uniju glavnom platformom za takvu vrstu suradnje. Još jedno područje suradnje je područje Arktika, o čemu smo također razgovarali na sastanku našeg odbora Europska unija i Island su pojačale suradnju na tom području uspostavom dijaloga na visokoj razini o tim pitanjima i čini se da je nova vlada posvećena nastavku tog procesa. Kada je riječ o sporoku sleđa, Islamska vlada smatra da bi europske sankcije bile nedobrodošle i također postavlja se pitanje legalnost e, sankcija i ćemo saznati e, hoće li se provesti te sankcije i također neki islamski predstavnici su pozvali nas i parlament da aktivno podrže pregovore oko sleđa i također odbor za ribarstvo i parlament kao takav su i dalje aktivni nastoje unaprijediti to pitanje. I na kraju pristup nove vlade predpristupnim e, pregovorima i dalje treba odrediti i ostaju više otvorenih pitanja nego što ima odgovora, naročito kada je riječ o referendumu i sljedećim koracima. Provedba odluke da se zamrznu predpristupni pregovori ima određene posljedice po pretpristupno financiranje, što treba i detaljnije procijeniti. Dakle, taj novi pristup e, također će zahtijevati i tehničke i političke odgovore od Europske unije. Dogovorili smo se da ćemo drugi sastanak održati u studenome ove godine, 27. i 28. studenog i vjerojatno će to biti nakon objave procjena vlade o predpristupnim pregovorima. Kolege su bili prisutni ovim e, sastancima koji mogu potvrditi našu ocjenu situacije. Hvala. E, Riječ ima izvjestitelj gospodin Pereida. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo, ako dozvolite, Želim se ukratko osvrnuti na šesti susret mješovitog parlamentarnog odbora Europa Island. I želim započeti tako što ću istaknuti izvrsno gostoprimstvo koje smo doživjeli na Islandu i zahvaljujući tome uspjeli smo se susreti sa četiri predsjednika političkih stranaka od ukupno šest stranaka koje su zastupljene u parlamentu. Dakle, razgovarali smo sa premijerom, sa ministrom financija koji su vođen glavnih političkih stranaka koje sada čine koaliciju koja je na vlasti. No, dozvolite mi da iznesem jednu tvrdnju za koju se nadam da nećete pogrešno shvatiti. Nemam loše namjere, nemam zle namjere. Odnosno, politički klub sadašnjeg premijera bio je za pristupanje Islanda Europskoj uniji. Međutim, nikad se nije susreo sa članovima mješajotog parlamentarnog odbora. Govorilo se o pristupanju već mjesecima ili govori se već mjesecima, a kada je riječ o e, rezolucijama, dozvolite da kažem sljedeće. Naš je odbor odlučio da e, rezolucija o Islandu za 2012. da se odgodi. A želim posjetiti da smo zatražili da se tome raspravlja na plenarnoj i danas je podržala velika većina. Sada, međutim, treba napomenuti da treba izmijeniti tekst zato jer se ne možemo ograničiti samo na raspravu o napretku za 2012. godinu s obzirom na nastale okolnosti. Pod time mislim na prekid pregovora. Zbog toga su donesene dvije odluke, odnosno izmijeniti rezoluciju, a druga odluka je jedan koncizni i kraći tekst koji će ukratko iznijeti novo nastalu političku situaciju i također ukazati na okolnosti koje su nastale poslije izbora i također da se u naslov doda sljedeće. Dakle, osim što će se spomenuti izvješće o napretku, da se u naslov doda i spomen o postizbornim izgledima na Islandu upravo kako bi se uzelo u obzir ove okolnosti koje su dovele do izmjena u našim međusobnim odnosima. Dakle, mislim da bi bilo korisno ubaciti tu sintagmu u tekst. Sada imamo na vlasti dvije stranke koje se protive pristupanju Europskoj uniji, odnosno neovisnu stranku i progresivnu stranku. Naš je zajednički parlamentarni odbor to istaknuo, odnosno e, nova vlada ne želi nastaviti s pregovorima. Osim ako se prije toga ne organizira referendum. Na referendumu će se morati postaviti sljedeće pitanje, nastaviti s pregovorima ili ne, no, u svjetlu sadašnje situacije niti to referendumsko pitanje, niti datum za održavanje referenduma nisu određeni. Čini se da se vladi uopće ne žuri, a prema posljednjim najavama čini se da Islandska vlada očekuje kao prvo parlamentarnu raspravu na jesen koja će onda vladi omogućiti da ocijeni napredak koji je postignut u pregovorima i također sadašnju situaciju unije. U Reykjaviku nam je rečeno možda da će ta ocjena biti dorađena do rujna ili listopada i da će se nakon održane parlamentarne rasprave vjerojatno donijeti odluka o održavanju referenduma. Treba podsjetiti da je nedavna anketa pokazala da 82% stanovništva želi da se raspiše referendum. Također da se to poklopi sa lokalnim izborima koji su predviđeni za 31.5.14. Dakle, iako je to um, kontroverzno pitanje, čini se da uh, većina Islanđana podržava barem nastavak pregovora. to se stanje nije izmijenilo. Posljednje istraživanja pokazuju da otprilike 50% Islanđana je za nastavak, a samo 41% je protiv nastanka pregovora, tako da smo u našem izvješću istaknuli naše žaljenje što islamska vlada nije pričekala kraj predpristupnih pregovora i tada bi se možda i moglo organizirati referendum kao što je i u osnovnom i predviđeno. Dakle, kada jednom e, Island podnose službenu kandidaturu. Dakle, e, Europska unija je sa oduševljenjem, kao što znate, primila njihovu kandidaturu, odnosno molbu za pristupanjem, za članstvo i pokrenula je pregovore. Mislim da je otvoreno 27 poglavlja, 11 ih je zatvoreno, dakle pregovori idu svojim tijekom. No, istovremeno želio bih e, zamoliti kolege da iznesu prijedloge kako bi se ovo izvješće moglo poboljšati. Međutim, smatram da naš tekst treba biti eksplicitan, koncizan, koji će također sažeto iznijeti naše stajalište. Mislim da ne bismo tu trebali ništa uljepšavati, ni ukrašavati, niti izraditi predugačak tekst, e, između ostaloga i zato što se ne možemo vratiti na smisao koji komisija, e, izvješća koje je komisija podnijela prošle godine, no sada pregovori stoje. Da čujem e, mišljenje odbora FAM. FAM. Evo, želim zahvaliti odboru na izvješću. Znam da je njihov posao bio težak, a također želim e, zahvaliti i e, na njihovim komentarima o situaciji, zato jer trebamo doista donijeti ocjenu o tome. Kada jedna zemlja kandidat zamrzne predpristupne pregovore, to je vrlo neobična situacija i mislim da je vrlo važno da, bez obzira na to koliko žalimo zbog tog novog stava vlade, moramo poštivati njihov stav e, i ne previše inzistirati prekid pregovora je žaljenje upravo zbog toga što smatram i moj klub također smatra da bi Island bio dobrodošao član Europske unije. To je demokratska zemlja sa vrlo snažnim gospodarstvom. No, na islamskoj vladi je da odluči što će kasnije poduzeti i trebamo poštivati volju islamskog naroda. Međutim, za sada trebamo ocijeniti novu situaciju i također iznaći jedan konstruktivan način kako nastaviti dalje. Važno je da Europska unija ne zatvori svoja vrata i da e, zadrži dosje o pristupu otvorenim i da se odgode bilo kakve odluke koje će natjerati Island da kaže da ili ne ne smijemo izazvati negativnu reakciju tako što ćemo previše insistirati na nastavku procesa jer bi to bilo kontraproduktivno i moglo bi dovesti do kraja pretpristupnog procesa i da se vrata stalno zatvore. Dakle, ohladimo se. Mislim da trebamo razmotriti također i formuliranje stavaka 6 i 7. Mislim da ne smijemo uzeti zdravo za gotovo referendum. Mislim da ne smijemo, kao što sam rekao, inzistirati. Rasprava o Islandu ovih dana pokazuje da sve dok se ne odredi datum, da postoje i druge opcije osim brzog referenduma. Island je stavio na dnevni red pitanje pristupa Europskoj uniji. To je sigurno, mislim da ljudi će glasovati za nastavak e, procesa. No, međutim, ako vlada smatra da je e, privremeno zavrzavanje pregovora bez referenduma, to može biti bolja opcija. Dakle, definitivno ne bi prouzročilo brojne probleme i u vezi sa trajnim e, IPA programima i u vezi sa sporovima oko skuša i oko ribarstva. Dakle, ne bi bilo nikakvog dobrog e, ishoda i od referenduma za ta pitanja. Dakle, održimo uske veze sa Islanđanima, otvorimo dijalog. Za nas e, pitanje članstva je nešto do čega nam je doista stalo, dakle trebamo doista postupati pametno i sa zdravim razumom. Hvala. Podsjećam vas ponovno da je rok za podnošenje amandmana četvrti deveti. Propustili smo gospođu Stajler, ako smo dobro čuli, koja se javila za riječ. Hvala. Ja sam bila jedan od članova delegacije i imala sam zadatak predsjedati sastanak sa predstavnicima civilnog društva, tako da smatram da mogu pridonijeti ovoj raspravi, kao što su učinili kolege. Dakle, činilo se u petak da civilno društvo i dalje žele da se pregovori nastave, i potpuno se slažem sa prethodnim govornikom koji je rekao da moramo doista oprezno ovdje postupati, da će se održati rasprava i onda u rujnu i listopadu će se podnijeti izvješće. Ne znamo što su dogovorile stranke na vlasti u Islandu. Govori se o tome da će možda biti referenduma, ali ne možemo procijeniti kada i također e, smatramo da će rasprava u rujnu i listopadu biti važna. Dakle, trebamo, kao što je kolega rekao, ostaviti otvorena naša vrata i mislim da sastanak 27. i 28. studenog e, će biti važan. E, važno će biti razgovarati sa islamskim kolegama i vidjeti E, na koju stranu naginju. Dakle, mislim da su rasprave bile vrlo korisne i kolege koji su bili prisutni će sigurno to potvrditi. I želim staviti u zapisnik e, i na rad osoblja i pripadnika europskih organizacija koji rade u vrlo teškim uvjetima u ovom trenutku i mislim da im treba odati priznanje za njihov rad. to je eh, njihov rad je otežan također i eh, povlačenje podrške Islanda za projekte IPA. Posjetili smo neke od lokacija projekata, ja međutim nisam mogla jer sam morala eh, otputovati, no uspjeli smo se uvjeriti u važan rad koji je obavljen. Dakle, hvala vam na mogućnosti da zadržimo, da održamo ovu raspravu i hvala na riječi. Gospodine Preda. Nemam odgovor, htio bih samo zahvaliti kolegama iz SND-a koji su iznijeli doista korisne napomene za ovu raspravu i želim dodati sljedeće. To je jedna napomena koja je više političke prirode, ako dopuštate. Zapravo, pitanje referenduma je vrlo osjetljivo, budući da je islandska vlada riskirala da će morati reći da neće učiniti daljnji korak u pregovorima bez referenduma, a onda je kasnije shvatila da su islanđani za održavanje referenduma. Dakle, u ovoj situaciji se vlada našla leđima uz zid, zato jer ako održi referendum, onda će Islančani se izraziti za nastavak pregovora dok je vlada protiv pristupanja Europskoj uniji, dakle time će i zakomplicirati stvari. Između ostalog i zato što eh, odgovor na referendumu koji bi bio protivan eh, njihovom stavu svakako ne odgovara. Također tu imamo i pitanje parlamenta jer znate da u trenutku kada je podnesen zahtjev za članstvom nije predviđen referendum. Vlada će morati redefinirati svoje stajalište. I onda se vratiti parlamentu i zatražiti od njega da zapravi pregovore. Smatram da također razne stranke imaju sigurno različite političke strategije. Jer socijalistička stranka je izrazito za pristupanje, druge su malo manje. No u svakom slučaju radi se o vrlo složenoj političkoj situaciji i zbog toga se slažem sa kolegama socijalistima koji kažu da treba oprezno postupati, naročito vodeći računa o reakcijama kojim ćemo tekstom izazvati, tako da trebamo doista surađivati na iznalaženju najprikladnijeg pristupa. Sljedeća točka na dnevnom redu je proračun Europske unije za financijsko razdoblje 2014. financijsku godinu 2014. Izvjestitelj je Jose Ignacio Salafranca Sanchez Neira. Ima riječ. Eh, Hvala vam, predsjedavajući. Biću poprilično brz. Kao što se sjećate u političkom, svojoj političkoj odluci o kojoj smo glasovali na plenarnoj sjednici u Strasburu, bili smo zadovoljni s našim stajalištem naspram vijeća. tome smo glasovali potom prošlog tjedna. I želio bih vas podsjetiti da u višegodišnjem financijskom okviru za vanjsku politiku u njezinoj ukupnosti tijekom čitog, čitavog programskog razdoblja imamo povećanje od 3%. Za razliku od nekih drugih aktivnosti Unije, dakle, zabilježili smo rast. 2014. je prva godina višegodišnjeg financijskog okvira i komisija predlaže rezove i to značajne rezove u području vanjske politike govorimo 12,5%. To da biste stekli dojam o tome što se događa. Kada je riječ o preuzetim obavezama za 2013. govorimo o 9 milijardi 645 milijuna, dok komisija za 2014. predlaže 8 milijardi 175 milijuna, dakle 12,5% manje. To je smanjenje od milijarde 175 milijuna eura. Dakle, jasno vam je da odbor AFET i ja osobno da jednostavno ne možemo podržati ovaj rez koji predlaže komisija kada je riječ o vanjskoj politici. Istina je da se ovaj rast od 3% tijekom čitavog programskog razdoblja zapravo odnosi na završne godine financijskog okvira, međutim ne bi nam dao na raspolaganje sredstva koja donose neke obaveze koje smo preuzeli na svjetskoj razini. Zato ne možemo prihvatiti ovo smanjenje koje komisija predlaže. Jutro se saslušali litavskog ministra za vanjske poslove koji je govorio o ishodima sastanka u Vilniusu te o onome što se tiče naše politike vezane u susjedstvo. Mislim pritom na istok i na sjever naše unije. Prije svega riječ je o zemljama koje osjećaju svu nestabilnost trenutne gospodarske situacije. Zato ne možemo prihvatiti predložene smanjenje u toj politici. Potom je tu 17,5% smanjenja za politike u predpristupnim fondovima. Potom smanjenje fonda za stabilnost i minus 20,7% posto za djelovanje na području zajedničke sigurnosne i vanjske politike. Jasno mi je da je riječ o taktičkom stajalištu, međutim mislim da bismo trebali sredstva podignuti na razinu iz 2013. iako to može dovesti do postupovnih teškoća. One se ogledaju u sljedećem. S obzirom na nametnuta ograničenja od strane našeg vlastitog odbora za proračun, trebali bi su poštovati rok za davanje amandmana prije nego što vijeće izraze svoje stajalište. Danas sam o tome razgovarao s kolegicom iz navedenog odbora, izrazio sam naše neslaganje sa ovim vremenskim rokovima. Ona mi je pak rekla da ću činiti sve što bude moguće imajući na, usloženost umu složenost ovog, eh, ovih pregovora, te će učiniti sve što njezine moći da nam izađe u susret. Rok istječe 16. srpnja, to je rok za amandmane. Nadam se da ćemo moći o iznosima govoriti 4. rujna. I ukoliko budemo trebali korigirati svoje stajališta, nadam se da ćemo to učiniti nakon iznošenja stajališta vječera, te da ćemo ih moći putiti putem usmenih amandmana. Prije ljetne stanke želim sazvati sastanak sa izvjestiteljima iz Sjene kako bismo zauzeli zajedničko stajalište, kako bismo se mogli dosložiti oko brojeva. Tu je i kolegica Jeten Maki koja je izvjestiteljica za klub liberala. U navedenom kontekstu kao članovi odbora AFET, ukoliko prihvatimo ove značajne rezove u našoj vanjskoj politici koju i vijeće smatra politikom koji je namijenjen rast u budućnosti, smatram da moramo jasno izraziti svoje stajalište i na raspolaganju sam kolegama kako bih saslušao njihove primjedbe i inicijative koje žele predložiti. Hvala vam, gospodine Salafranka. No... Nema zahtjeva za riječ. Dobro, imamo jedan zahtjev. Izvolite kolegice. Hvala. Vidim da se sad štedi i na vremenu za riječ. Vidim da se rijetki javljaju za riječ. Željela bih nešto istaknuti. Prije svega razumijem da komisija želi racionalizirati stavku koja se tiče preuzetih sredstava za obaveze, jer smo unatrag, previ, unatrag nekoliko godina previše obećavali i potom ta ista obećanja nismo bili u stanju održati. U ranim fazama dogovora o proračunu moramo oprezno nastupati sa brojkama među obavezama, prioriteti su, prioriteti su se nalazili na kraju programskog razdoblja. A sada, kada govorimo o rezu od 12,5%, želim pitati predstavnika vijeća, odnosno komisiju o istočnom partnerstvu, zato što će tamo rez biti i gotovo 30%. Mogu reći da je riječ o vrlo drastičnom rezu. Dakle, Zbog čega je to tako? Zašto se reže upravo tamo? I to za gotovo 30%, jer za južno partnerstvo sredstva se povećavaju. Umjereno, ali svejedno dolazi do povećanja. Moje drugo pitanje se tiče sredstva za obaveze. koja su također doživjela rezove, te me zanimaju razlozi takvih rezova. Htjela bih čuti neka objašnjenja s tim u vezi. I zanimaju me, me politike koje se tiču aktika, kako će se one u budućnosti financirati. Kada će se donijeti odluke o stvaranju Arktičkog informatičkog centra. Konačno, želim reći da razumijem da kada se sredstva smanjuju, da moramo razmisliti kako iskoristiti sredstva koja su na raspolaganju, kako njima postići rezultate sa novcima koji su nam na raspolaganju. Dakle, to, to je nešto na što želim čuti odgovore. Što je s novcem koji se trošio unatrag dvije godine? Koji su rezultati koji smo postigli? Jesu li rezultati jednaki onima koje smo očekivali? Hvala vam. Zastupnica Gomeš. Uh, uh, Povjereniče, moja kolegica izvjestiteljica Marija Muniz nije prisutna, međutim ostavila mi je neke bilješke u kojima izražava svoju zabrinutost i zabrinutost moga kluba. Ona se tiču činjenice da se proračun iz godinu u godinu smanjuje. Sada je rez 5%. Moramo biti vrlo svjesni te činjenice. A prije svega moramo razmisliti možemo li s ovakvim proračunom biti svjetski igrač kakav želimo biti. Također bismo željeli da kolege budu svjesne da će se da su i brutalni rezovi posljedica financijskog e, okvira za razdoblje 2014. do 2020. kojem nedostaje ambicije. Njime se za 16% smanjuje prvotni prijedlog komisije za cijelo programsko razdoblje. Zabrinjava nas smanjenje u području INA za 14,5%, te je iduće smanjenje od 12,6%. Riječ je o prioritetima ne samo za naš klub, već za cijeli odbor. Dakle, slažemo se sa stajalištem kolege Sala Franka i predlažemo amandmane kako bismo istaknuli svoje protivljenje prijedlogu prorast može učiniti beznačajnima. Senjor Franka. Zastupniče Franka, hvala vam. Ako sam dobro shvatio primjedbe kolegice Jatan Maki i njezina sasvim legitimna pitanjima, smatram da se ova pitanja trebaju putiti komisiji, jer ja bih htio čuti mišljenje komisije i te nakon toga reći što mislim. Hvala vam kolega. Podsjećam vas da je Rok za amandmane 16. lipnja u podne. Amandmani se smiju podnijeti isključivo na engleskom jeziku. A proračunski amandmani se također mogu podnijeti do 16.7. međutim mogu se dati u svim jezicima. Izvolite kolega Salafranka. E, ne, da nisam htio zauzeti stajalište, već ne znam je li danas ovdje predstavnik komisije koji bi mogao odgovoriti na pitanja kolegice Jaten Maker, to su pitanja s kojima se ja u potpunosti slažem. Te smatram da bi bilo potrebno prvo čuti mišljenje komisije o ovim rezovima. Komisija. Može li komisija odgovoriti? Hvala vam, predsjedavajući. Kada je riječ o našoj odluci, tada smo se držali gornjih granica koje su nametnute proračunskim okvirom. U smanjenju 12,5% je tu zato što je gornja granica za 2014. ona koja nas ograničava na ovaj iznos. Podsjećam vas da smo 2011. predložili za poglavlje 4 rast od 20%. Potom je u istoj glavi došlo do smanjenja od 20% unutar novog višegodišnjeg financijskog okvira. I to nas dovodi do ovih 12,5% za 2014. u odnosu na 2013. Međutim, komisija ne može dati prijedlog koji nadilazi ograničenja iz višegodišnjeg financijskog okvira. Predložili smo okvir od 550 milijuna unutar proračuna te mislim da je to razumno. Te smo ove ovaj, ovaj rezove morali raspodijeliti na sve proračunske instrumente. Komisija je 27.3. priopćila vijeću i parlamentu nakon sporazuma postignutog na sastanku vijeća u veljači ona nam je svoje stajalište o razlim proračunskim glavama. Mi sad obrađujemo te prijedloge i naravno da je riječ o teškim odabirima. Međutim, mi možemo davati isključivo prijedloge koji se nalaze unutar gornjih granica koji su zadane višegodišnjim, višegodišnjim financijskim okvirom. Meni je jasno da je riječ o vrlo teškim rezovima, međutim mi smo pokušali zadržati uravnoteženi pristup te uzeti u obzir razvojne politike, humanitarnu pomoć koje bilježe rast u odnosu na 2013. unatoč smanjenju gornjih granica. Riječ je o vrlo mm, složenom postupku i jasno mi je da se sada, smo svi zatečeni ovim brojkama, međutim moramo e, nastaviti živjeti sa ovim ograničenjima. Što se tiče detaljnih pitanja koje se tiču pojedinih instrumenata, ja vam nisam u stanju dati sada odgovor na ta pitanja. Međutim, ukoliko bude potrebno, komisija može pisano odgovoriti na točno postavljena pitanja. No, to je sve što bih rekao proračuna za 2013. Nažalost, uvjeti su takvi kakvi jesu, ali vi morate shvatiti da mi možemo dati samo one prijedloge koji ne izlaze iz trenutnog višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala vam. Možete odgovoriti, gospodine Salafranka. Mogu, da. Čini mi se da mm, na neka pitanja nije odgovoreno recimo kako financirati centar koji se tiče informacija vezanih uz e, Arktik. Ukoliko višegodišnji financijski okvir predviđa rast od 4%, onda se ne može opravdati rezo od 12,5%. Postavlja se pitanje je li to politički odabir ili od nekakav odabir koji je komisija sama donijela. Reže se tamo gdje se nalaze naša, naša prioritetni interese, to se radi o pomoći palestincima, izbjeglicama, međutim i politika su, susjedstva isto trpi značajne rezove. Ono što pak mi želimo od vijeća je da imamo na raspolaganju instrumente i sredstva koje će biti u skladu sa našim političkim programima. Dakle, moramo odgovoriti na već preuzete obaveze, moramo e, poštovati prioritete poput onih iz Vilniusa te se pozabaviti situacijom na europskom jugu. To je vrlo važno za našu budućnost, a s time se ne možemo nositi uz ove predstavljene rezove. Vidimo smanjivanje sredstava na svim sektorima, u svim svojim e, instrumentima. Predsjedavajući, mislim da bismo trebali preuzeti svoju odgovornost kao proračunsko tijelo. Jasno nam je da je trenutak težak, za sve. Jasno mi je što misle građani, međutim to se može interpretirati na različite načine. Predložit ću kolegama da se vratimo na brojke iz prvog prijedloga. Jedno je racionalizirati potrošnju i preuzete obaveze, a drugo je toliko ih smanjiti da više ne možemo poštovati preuzete obaveze. Potom se dogodila još jedna nepredviđena okolnost, a to je izmjena u našim e, zajedničkim ciljevima. Vidimo da nam tu neke strukture ne omogućavaju da shvatimo koji će se sve rezovi poduzeti. Kada se govorilo da će najviše rezove osjetiti zemlje na periferiji, kolegici odmah želimo reći da nije tako. Jasno je da se nešto, su se smanjila sredstva za, za zemlje koje su u procesu pridruživanja. Međutim, i na ovom području moramo izdvojiti sredstva koje su namijenjene drugim susjedskim politikama. Kalendar je ograni, ograničavajući čimbenik. Brojke moramo pažljivo proučiti. I prije nego što se vijeće i koreper, prije što nam kažu svoje stajalište, nadam se da ćemo uskladiti naša stajališta i dijelim zabrinutost gospođe Gomeš, te se nadam da ćemo uspjeti pronaći e, rješenje. Bilo bi dobro da se sa izvjestiteljima u sjeni nađemo prije ljetne stanke, dođemo do zajedničkog stajališta kako bismo mogli doći do taktičkog stajališta o kojem ćemo potom trebati pregovarati sa odborom za proračun. Tu ćemo morati revidirati velik broj stavki, urediti svoje, svoje prioritete, međutim to sve možemo ukoliko zauzmemo zajedničko jako stajalište. Ne smijemo stoga odustati od svojih ambicija, riskiramo da nam još više sredstva ukinu, a to je ono što ja mislim i nadam se da će odbor u tom smislu zajednički djelovati kako bismo zaštitili sredstva namijenjena vanjskoj politici. Nemojmo smetnuti suma da se sada raspravlja o različitim financijskim instrumentima, o brojnim politikama te o brojnim proračunskim glavama. U neki su pregovori dovršeni, kada je riječ o nekim specifičnim politikama, već su određena značajna sredstva za to. Međutim, ne bih htio da se uštede ostvaraju upravo na području vanjske politike. I to samo zato što se mi nismo dovoljno založili na tom području. Dakle, čuo sam što misli kolegica i što misli kolegica Gomeš u ime socijalista i nadam se da ćemo uspjeti podnijeti amandmane koji će biti na razini ambicija našeg odbora. Hvala vam. Thank you. Thank you. Hvala vam. Ne, iduća točka dnevnog reda je iza zatvorenih vrata i zamolio bih sve koji nisu zastupnici ili djelatnici parlamenta da napuste prostoriju. Dakle, imamo kratku pauzu kako bi se ljudi napustili salu, pet minuta.